post, sa kaznenim poslovnikom i postupkom. sada što se tiče pisanih deklaracija broj 15 2015 o pristupu turizmu gospodine Gazbare i deset drugih članova za koje je prikupljeno 387 potpisa, zatim Izjava 17 iz 2015. o borbi protiv raka dojke u Europskoj uniji, gospođe Čadrz i devet drugih članova dobilo je 394 potpisa, a pisana izjava je 18 iz 2015. o autizmu gospodina Kaputa i 32. drugih članova dobila je 418 potpisa. Dakle, Ove deklaracije, znači, ove izjave će e, biti objavljene u današnjem zapisniku i dostavljeni odgovarajućim stranama. E, imamo i e, dva ispravka teksta parlamenta uskrenu sa, sa člankom 231.4 smatrat će se usvojenim ako u 24 sata e, e, jedan politički klub ili barem 40 članova e, ne traži da se o njima glasuje.